So thank you. Those the room, please, if you may do it in silence. Hvala vam, ljubazno molim da one koji ostaju, one koji ostaju u prostoriji da se malo stišaju kako bismo mogli nastaviti sa sljedećom raspravom. Nećemo imati stanku između dvije sjednice. Sada ćemo govoriti o politici Europske unije E, u području readmisije i implikacijama koje ona ima na zaštitu ljudskih prava. Dozvolite da predstavim naše paneliste. Dakle, u ovom drugom krugu panela kojim su predsjedaju i odbor, pododbor za ljudska prava gospođa Lohbiler i Libe odbor govorit ćemo o readmiciji kao ključnom elementu politike Europske unije u području migracije i azila. Ne smijemo zaboraviti da je razvoj tog područja na razini Europske unije nešto što se može postići samo uravnoteženim pristupom migracijskoj politici i readmisijskoj politici na razini Europske unije. To je nešto što također ima izravan učinak na općenitu vanjsku politiku Europske unije. E, Europski sporazumi o readmisiji su u samom srži suradnje između Europske unije i trećih zemalja. U njima sudjeluje naravno Europska komisija, ali od ugovora u Lisabonu i Europski parlament ima u tome svoju ulogu. Imajmo stoga na umu da je Europski parlament dobio ovlasti da da svoj pristanak ili ne vezano uz ugovore o readmisiji. Članak 218. ugovora o funkcioniranju Europske unije nam omogućuje da imamo zadnju riječ kada se radi o ugovorima o readmisiji i migracijskoj politici. 2010. godine, kada se pregovaralo o prvom readmisijskom sporazumu, e, komisija se referirala na rezoluciju Europskog parlamenta u prilogu i tu je stajalo da će se Europski parlament redovito informirati o zaključivanju ugovora o readmisiji u sklopu toga okvira Europska komisija će na raznim razinama sudjelovati na sastancima odbora LIBE. Kako bismo osnažili e, to pravo ovlasti Europskog parlamenta da da svoje mišljenje ova suradnja između parlamenta i komisije treba biti vrlo praktična. Smatramo da će sudjelovanje Europskog parlamenta donijeti potrebnu detaljnu analizu, a i sigurni smo poboljšati sadržaj sporazuma o readmisiji. Zato bismo upravo o tome trebali razgovarati u sljedećih sat vremena, na koji način tome možemo najučinkovitije pridonijeti i kako možemo biti sigurni da će Europski parlament predstavljati dodanu vrijednost u kreiranju politike o readmisiji Europske unije te potencijalnom nasljedniku štokomskog programa u sljedećih pet godina u novom sazivu Europskog parlamenta. Krećemo sada s raspravom i za početak želio bih dati riječ gospodinu Jean-Pierre Kazarinu, ravnatelju platforme za povratak, migraciju i razvoj na Europskom sveučilištu u Firenci. Izvolite. Hvala lijepa gospodine Aguilar, govorit ću na francuskom jeziku, nadam se da je to u redu. Dame i gospodo, dobar dan. Zaista mi je velika čast što vam se imam prilike obratiti. Želio bih također zahvaliti organizatorima koji su me pozvali na ovaj sastanak. Moje kratko izlaganje usredotočit će se na europski sustav readmisije i implikacije tog sustava na poštivanje ljudskih prava. Kada govorimo o tom sustavu, govorimo o vrlo važnom sustavu. Postoji dakle čitav niz sporazuma koji su s jedne strane zaključeni među državama članicama Europske unije te između Europske unije i drugih država. Nemamo vremena E, želim također reći nešto o utjecaju tih sporazuma na zaštitu ljudskih prava. Kao što je ranije e, rekao gospodin Aguilar, od stupanja na snagu ugovora iz Amsterdama Europska unija ima nadležnost u pitanjima readmisije. A deset godina kasnije e, vrlo jasno je definirana i podijeljena odgovornost, odnosno nadležnost između Unije i država članica u području readmisije. Naravno, postojanje podijeljene nadležnosti između Unije i država članica ne bi trebalo predstavljati nikakve nikakav problem ako se e, njime upravlja temeljem načela lojalne suradnje. To je nešto što je navedeno u članku četvrtim ugovora o Europskoj uniji, a u skladu sa tim načelom trebaju postojati određeni mehanizmi kontrole koji će jamčiti ostvarenje ciljeva Unije, a istovremeno poštovanje vrijednosti na kojima se ona temelji. Također, e, to treba osigurati poštovanje ljudskih prava, pripadnika, prava pripadnika manjina i poštovanje ljudskog dostojanstva. Dakle, to se spominje u člancima 2 i 6 ugovora o Europskoj uniji. Međutim, to znači da mora postojati određeni stupanj konvergencije između prioriteta država članica i prioriteta Unije. Reći ću nešto vrlo e, kratko o tome. Za početak nešto o mehanizmima kontrole. Kada se radi o mehanizmima kontrole, želim reći da međunarodne obveze u području zaštite ljudskih prava i njihova konkretna primjena su zapravo nešto što je u nadležnosti država članica u sklopu bilateralnih e, sporazuma koji se sklapaju između država članica i trećih zemalja. Ti protokoli zapravo su protokoli o kojima se informacije šalju zajedničkom odboru za readmisiju. Naravno, čovjek bi pomislio da je zadatak zajedničkog odbora za readmisiju da finim češljem pročešlja E, sve te e, sporazume e, o readmisiji. Međutim, funkcija tog zajedničkog odbora je zapravo baviti se stručnim pitanjima provedbe samog sporazuma. Prema mojem mišljenju, zajednički odbor za readmisiju trebao bi imati na raspolaganju dodatne instrumente koji bi omogućavali da se glavni akteri informiraju o stvarnim uvjetima e, s kojima se suočavaju okolnostima u kojima e, žive e, osobe koje su predmet readmisije trebalo bi vidjeti koje probleme konkretno postavlja readmisija takvih osoba da bi se to moglo izuzetno je važno da Europska unija E, ima na umu da postoje sklopljeni sporazumi o readmisiji sa zemljama koje nisu potpisnice konvencije iz Ženeve 1951. godine, na primjer Pakistan, gdje imamo situaciju e, gdje se načelo non-refulmana zapravo ne poštuje, gdje je sudbina maloljetnika e, bez pratnje koji zapravo napuštaju teritorij Pakistana kako bi ih se vratilo u Afganistan nije sasvim sigurna. Također, E, vrlo je važno da postoji, reći da postoje zemlje članice s kojima postoje potpisani sporazumi koje nemaju sustav azila uh, e, onako kako ga mi zamišljamo, odnosno imaju manjkav sustav azila. E, u tom kontekstu želim spomenuti na primjer opasnosti koje predstavlja postupak readmisije u Ukrajini. Ukrajini. Također postoje i zemlje koje se ne smatraju trećim zemljama. E, tu konkretno govorim na primjer o Srbiji. Sporazumi su sklopljeni i sa trećim zemljama u kojima je položaj manjina i položaj osoba bez državljanstva i tekako problematičan. Prvenstveno, na primjer, e, pritom mislim na situaciju na Kosovu. Također, želim reći da postoje također i treće zemlje s kojima postoje e, potpisani sporazumi gdje imamo e, situaciju dominu efekta kao što je to na primjer slučaj u Maroku. Drugim riječima, problemi su brojni. Težina tih problema zapravo ide u prilog uspostavljanja jednog instrumenta koji će omogućiti bolju operabilnost i fleksibilnost u provedbi postojećih sporazuma, posebice imajući u vidu da povelja o temeljnim pravima Europske unije od svojeg stupanja na snagu ugovora iz Lisabona zapravo ima jednaku snagu kao i u ugovori. Važno je reći da je izuzetno važno da e, postoji e, vrlo pozorno praćenje provedbe sporazuma, e, te također da postoji sustav ranog upozoravanja. Taj sustav bi e, pomogao da se izdvoji eventualni sporazum o readmisiji koji bi mogao dovesti do kršenja ljudskih prava te također bi omogućio da se izdvoje one treće zemlje s kojima bi se trebalo pregovarati unaprijed. Ja sam u potpunosti svjestan da su s jedne strane ti kriteriji zapravo već utvrđeni 2002. godine. Međutim, to je bilo u jednoj vrlo specifičnoj fazi stvaranja Europske unije. Danas, nakon uveđenja i stupanja na snagu ugovora iz Lisabona, i uključivanja povelje o ljudskim pravima u ugovore, mislim da je nužno da se ti kriteriji redefiniraju. To me vodi do drugog pitanja koje sam malo prije spomenula, a to je konvergencija. Izuzetno je važno da postoji lojalna suradnja između država članica i Europske unije. Kao što znate, u pitanjima readmisije države članice i Europska unija surađuju već jako dugo. E, neke države članice ugradile su tu suradnju u pristup koji danas možemo nazvati globalnim pristupom. Naravno, taj se pristup temelji na recipročnim obvezima. Veći broj zemalja je također shvatio da e, politička sredstva i pritisak, neovisno o tome kako snažni bili, ponekad nisu dovoljni da bi se izvršio pritisak na neku drugu zemlju. E, to je posebice slučaj, na primjer, kada se radi o borbi protiv međunarodnog terorizma, u policijskoj suradnji, u trgovinskim odnosima, u e, kontroli granica, u um, energetskoj sigurnosti. Dakle, možete vidjeti da zapravo uh, neefikasni pritisci stavljaju u opasnost jedan uh, partnerski bilateralni odnos koji je mnogo širih okvira. Drugim riječima, diplomatski odnosi, gospodarski odnosi i ostali odnosi su snažno isprepleteni. Naravno, e, bilateralna suradnja je jedan od ključnih problema, ali njezina relativna važnost uvijek se procjenjuje u kontekstu drugih ključnih strateških pitanja. Nemam vremena detaljnije govoriti o tom aspektu, to možemo tijekom rasprave. Želim samo reći da taj okvir bilateralne interakcije e, je ponekad u suprotnosti sa kontekstom i okvirom koji je stvorila Europska unija od ugovora iz Amsterdama. Naime, postoje određene aktivnosti koje su uvjetovane djelotvornim radom u i suradnjom u području readmisije. Postoji dakle jedna snažna centralizacija u okviru e, suradnje između e, Europske unije i država članica e, upravo tog pitanja readmisije. Prema mojem mišljenju, Europska služba za vanjsko djelovanje trebala bi igrati najvažniju ulogu u rješavanju pitanja koje se odnose na migraciju. Suradnja u području readmisije i dalje je nešto što se rukovodi načelom brzine, fleksibilnosti, efikasnosti, a to je ponekad teško spojivo sa poštivanjem međunarodnih normi u području zaštite ljudskih prava. To je nešto što može dovesti do velike opasnosti u trećim zemljama, drugim riječima do proizvoljnog ponašanja i prihvaćanja neprihvatljivih situacija. Suradnja u području e, readmisije e, jedno je od osnovnih pitanja. Ne znam u kojoj mjeri Europska služba za vanjsko djelovanje može na neki način i prema kojem političkom modalitetu promijeniti takav stav prema ovom pitanju readmisije. Imamo prilike vidjeti da se organizacije za zaštitu ljudskih prava na međunarodnoj i nacionalnoj razini sve više bave pitanjima provedbe bilateralnih sporazuma o readmisiji. Njihova e, budnost sve je veća u tom smislu. Pogledamo li na primjer situaciju u Africi i u arapskim zemljama, vidimo da je došlo do situacije bez presedana vezane uz ljudska prava i slobode. Istovremeno, Takva događanja stavljaju Europsku uniju pred veliki izazov u vanjskim odnosima koji su uvjetovani efikasnom suradnjom u pitanjima readmisije. Na te izazove treba znati odgovoriti. Kao zaključak želio bih reći da danas naravno postoji jedan kriterij prema kojem Europska unija zapravo treba imati dodanu vrijednost i to je nešto što postoji kao načelo od stupanja na snagu ugovora iz Amsterdama. To je možda malo previše idealistički, ali želim reći da mislim da je najsolidnija i najvjerodostojnija dodana vrijednost koju Europska unija može dati svojim okviru vanjskih odnosa sa trećim zemljama u području readmisije zapravo počiva u kontroli i nadzoru poštovanja osnovnih ljudskih prava. Mislim da će ojačana uloga Europskog parlamenta u tome biti ključna, isto kao što će biti i ključna uloga Europske službe za vanjsko djelovanje. Ja smatram da je to služba koja također igra ključnu ulogu u tom području. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Kasarinu sa Europskog sveučilišnog instituta iz Firence. A sada dajem riječ Marini Šram, stručnjakinji iz Međunarodne organizacije za migracije. Izvolite, gospođo Šram. Hvala. E, prije svega u ime organizacije za migracije želim vam zahvaliti što ste nas pozvali da sudjelujemo u ovoj raspravi. Premda e, ova organizacija nije uključena u prisilni povratak i readmisiju kao takvu, mi pružamo podršku trećim zemljama koji imaju sklopljene sporazume o readmisiji s Europskom unijom. Radimo na izgradnji kapaciteta, uključujući i na području ljudskih prava. I bavimo se također praćenjem situacije povratnika. Htjela bih prije svega reći nekoliko općih primjedbi vezano uz readmisiju i zaštitu ljudskih prava. A, mislim da je to spomenuo i gospodin Kasarino. Readmisija je jedan instrument e, kako bi se provela odluka o povratku ili napuštanju teritorija. I kao takav ne bi trebao utjecati na ljudska prava. Općenito možemo reći da potpisivanje sporazuma o readmisiji mora uzeti u obzir situaciju u zemlji gdje se osobe vraća. I u slučaju da postoje razlozi za zabrinutost ne bi smjelo doći do readmisije. Istovremeno ovaj postupak napuštanja teritorija je brži i učinkovitiji zahvaljujući sporazumima o readmisiji. Međutim, trebamo se pobrinuti da jednostavnost postupka ne smije oduzeti pristup pravima osobi koju se vraća na e, taj teritorij. Treće zemlje koje prihvaćaju e, te osobe moraju se pobrinuti da se situacija tih osoba u potpunosti ocijeni u državi članici Europske unije prije samog povratka. Sada bih htjela e, nešto reći o praćenju situacije. Imamo dvije mogućnosti kada je riječ o praćenju readmisije. Kao prvo je sam postupak, dakle učinkovitost djelotvornost postupka. Time se uglavnom bave zajednički odbori za readmisiju. S druge strane, tu je e, individualno postupanje prema osobama e, koje se vraćaju. Dakle, mi se bavimo e, pitanjem što se događa nakon readmisije i tu je bitno spomenuti nekoliko stvari. Kao prvo, što se događa neposredno nakon readmisije, kako se povratnike prihvaća u zemlji e, gdje ih se pošalje, a i dugoročno koliko je održiv njihov povratak i kakve su im e, prilike da se ponovno reintegriraju u zajednicu. Postoje nekoliko kategorija pojedinaca, pa ću vam nešto više reći o tome. Kao prvo, imamo državljane primjerice za Gruziju, za Pakistan i za Šrilanku je to relevantnije. Nakon povratka ljudi moraju eh, imati pristup eh, ostvarenju svojih prava, dobiti dokumente, moraju moći ostvariti svoja imovinska prava, roditeljska prava i tako dalje. Dakle, neovisno o tome eh, koje su dokumente izgubili dok nisu bili u toj zemlji. Zatim e, treba gledati dugoročno i pitati se koliko će dugoročan biti e, i održiv biti taj povratak i može li ta osoba ponovno izgraditi svoj život nakon readmisije. U tom smislu je bitno surađivati sa lokalnim vlastima i uvjeriti se da će oni biti e, svjesni određenih pitanja s kojima se te osobe suočavaju nakon readmisije. Zatim tu su državljani trećih zemalja to je bitno posebno u kontekstu nekih tranzitnih zemalja, kao što je Ukrajina. Dakle, jedno je pitanje osigurati pristup postupku azila. Mislim da će kolega više govoriti o tome. A zatim tu imamo još nekoliko pitanja. Kada je riječ o readmisiji, možda je najvažnije da vidimo koliko je održiva ta situacija. Dakle, osobe treba poslati u treću zemlju samo ako nije moguć povratak u zemlju iz koje dolaze. E, trebamo isto tako vidjeti što se događa u toj trećoj zemlji, u tranzitnoj zemlji. Hoće li oni tamo imati mogućnost da se na održiv način integriraju u zajednicu? Hoće li imati mogućnost da dobiju privremeno boravište? I hoće li e, ostale potrebe biti zadovoljene? Zatim imamo i situaciju e, neposredno nakon povratka e, državljana trećih zemalja, hoće li imati mogućnost da se koriste e, uslugama prevoditelja. U nekim zemljama e, se državljane trećih zemalja stavlja u prihvatne centre gdje ih se zadržava. U slučaju nezakonitih e, migranata je to odgovarajući postupak. Dakle, postoji čitav niz e, pitanja koja treba pratiti e, u ovim situacijama. Zajedno s komisijom radili smo na nekim pilot projektima koji bi trebali krenuti ili krajem ove godine ili početkom sljedeće godine. Riječ je o trogodišnjem pilot projektu e, koji se bavi Ukrajinom i Pakistanom. Dakle, to su dvije zemlje koje smo već istaknuli e, kao zemlje e, koje su posebno obuhvaćene, ovim postupkom praćenja, primjene. Radit ćemo zajedno sa UNHCR-om, sa predstavnicima civilnog društva i u okviru projekta posebno ćemo se baviti situacijom povratnika nakon readmisije. Dakle, kako situacijom državljana iz trećih zemalja, tako i vlastitih državljana. Dakle, tijekom tri godine nakon povratka pratit ćemo što se događa e, nakon readmisije. I nakon toga ćemo moći dati povratne informacije, naravno e, zemljama domaćinima, jer je bitno da s njima održavamo partnerski odnos, ali i svim ostalim zainteresiranim stranama. Hvala. Hvala vam, gospođa Šram, na izlaganju i sada dajem riječ gospođi Ellen Supius David, koja je zadužena za povratak, readmisiju i djecu bez pratnje u Europskom vijeću za izbjeglice i prognanike. Izvolite. Hvala. Kao što je rečeno, ja predstavljam Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike. To je jedna paneuropski savez nevladinih udruga e, koje pomažu izbjeglicima, njih sedamdesetak i drago nam je što imamo priliku dati svoje mišljenje o sporazumima o readmisiji. Prije svega htjela bih reći da je stajalište našega saveza da mi ne osporavamo suvereno prave koje imaju država članica da kontroliraju ulazak na svoj teritorij isto tako osiguravanje pristupa azilu u slučaju da je to potrebno, te e, procesuiranja zahtjeva za azil, a prema potrebi i povratka. Kao što smo ranije spomenuli, ovi sporazumi se često opisuju kao upravni instrument, kao nekakvo, e, nekakvi operativni instrument koji olakšava sam povratak. Međutim, e, Dakle, možemo zaključiti da sporazum o readmisiji nije sam po sebi nespojiv sa zaštitom ljudskih prava. E, mi smatramo da postoje problemi u provedbi takvih sporazuma, a to je nešto što se ponekad ne uzima u obzir tijekom rasprava, pa mi je drago da e, danas govorimo upravo o tom pitanju na koji način se to odražava na stanje ljudskih prava. Neutralnost sporazuma o readmisiji se temelji na premisi da je taj postupak fair i da se primjenjuju zaštitni mehanizmi. Nažalost, mogli smo već do sada primijetiti da to nije uvijek bio slučaj i da ponekad dolazi do povrede ljudskih prava. Dakle, postoje razlozi za zabrinutost i na kraju krajeva govorimo o životima ljudi e, koji su izloženi opasnosti u nekim slučajevima. Neću se vraćati na ono što je rekao gospodin Kasarino, naime pokušat ću dopuniti ono što je on rekao i htjela bih istaknuti problem pristupa postupku dobivanja azila na granici i u kontekstu primjene nekih načela iz prava o azilu Europske unije, kao što je načelo sigurne treće zemlje. Primjena sporazuma o readmisiji može biti problematična ukoliko osoba koja je potrebna zaštita nije imala mogućnost da zatraži azil u Europi. Bilo je nekih slučajeva kada E, dakle nije zabilježen zahtjev za azil na granici kada ljudi nisu dobili informacije o tome kako zatražiti azil niti su obavješteni o svojim pravima i ono što nas posebno zabrinjava na određenom broju graničnih prijelaza e, na granici Europske unije je činjenica da smo čuli za neke probleme na granici između Poljske i Bjelorusije um, i Mađarske i Srbije, kao i na granici između Grčke i Turske. Neke e, udruge su čak govorile o tome da se na grčkoj granici ljude vraća nazad. To su zemlje e, gdje postoji ugovor o readmisiji, primjerice Ukrajina i Srbija, ili pak gdje se e, pregovara o takvom sporazumu, a to je slučaj Bjelorusije i Turske. U izvješću iz prošle godine mm, naša članica iz Mađarske, Helsinški odbor, ustanovio je da e, se neke ljude vraćalo e, iz Mađarske u Srbiju, a da nisu imali mogućnost zatražiti azil. I premda mađarska policija obično kaže da se sve odluke na granici donose sukladno zakonu, Helsinški odbor je ustanovio da je bilo primjera izgona djece bez pratnje, da se pritom e, nije analizirala njihova specifična situacija. E, zatim korištenje ubrzanog e, postupka readmisije, postupka azila i postupka prihvatljivosti. Na granici postupak readmisije može biti vrlo kratak, a ubrzani postupak se koristi isto tako i u sporazumu sa e, Srbijom, Crnom Gorom, Rusijom i Ukrajinom, kao i e, e, u sporazumu s Turskom koji još nije stupio na snagu. taj ubrzani postupak znači sljedeće, znači da se osobu može osobu može zatražiti da napusti teritoriju rok od tri dana, što znači da nema pristup informacijama, odvjetniku i tako dalje i gotovo je nemoguće podnijeti žalbu na rješenje. Mnogi sporazumi o readmisiji omogućuju readmisiju državljana iz trećih zemalja, to znači osobe koja nije državljanin e, zemlje u koju se vraća, a to e, zapravo izaziva određene probleme, posebno u slučaju tranzitnih zemalja, čuli smo za Ukrajinu, a to se opet vezuje uz načelo prve zemlje azila ili sigurne treće zemlje. E, to znači načelo sigurne treće zemlje je zemlja koja je u mogućnosti ponuditi zaštitu tražiteljima azila, koja neće izložiti te e, osobe opasnosti Dakle, Srbiju se obično smatra sigurnom trećom zemljom, ali kao što sam već ranije spomenula, nekolicina nevladinih udruga pokazala je da to zapravo nije slučaj. Zašto? Zato što u Srbiji postoji čitav niz prepreka e, da se zatraši azil, vrlo e, niska, e, niska stopa prihvaćanja tih zahtjeva tako da smatram da je ovaj koncept sigurne treće zemlje nešto što zapravo ugrožava pristup zaštiti ovih osoba. Potrebno je individualna procjena tražitelja azila, ali iako je to u nekim zemljama upisano u zakonu, to se ne provodi u praksi. Još jedan problem koji je spomenut od strane gospodina Kasarina je problem kršenja ljudskih prava u samim trećim zemljama i rizik onoga što mi zovemo lančanim non-refulmanom, dakle konstantnim izgonom osobe, gdje na koncu se možda izloži život te osobe opasnosti, gdje su možda njena prava ugrožena. Postoje i slučajevi koji su dokumentirani E, u tom smislu oni mogu, mogu nepopravljivu štetu na živote tih ljudi. Čuli smo da se osobe pritvara pri povratku, na primjer u Ukrajini i Maroku, na to ću se još vratiti, samo da kažem da u Ukrajini djeca bez pratnje mogu biti u pritvoru u, u istim uvjetima kao i e, odrasle osobe koje su ilegalno prešle granicu ne postoji e, pristup e, postupku traženja zila u nekim zemljama, kao što sam napomenula. Naprimjer, ne postoji adekvatan sustav u zemljama. Spomenuto je da Ukrajina nema takav adekvatni sustav, a UNHCR poziva u nedavnom izvješću iz srpnja 2013. godine e, države da ne vraćaju osobe u Ukrajinu zato što E, dakle imamo to načelo sigurne treće zemlje koje zapravo nije ispunjeno. Ako se sjetimo pregovora sa Turskom, tu možemo reći da smo raspravljali o sporazumu o readmisiji dok Turska još u tom trenutku nije imala uspostavljen učinkovit sustav azila i e, imali su i određeni geografsko ograničenje, što znači da većina tražitelja azila nisu zapravo imali kriterije u kojem, bi dobili status e, izbjeglica. Turska je međuvremenu usvojila novi zakon koji nosi sa sobom mnoge pozitivne aspekte, ali nije u potpunosti provedena. Čak i kada je proveden, bit će potrebna procjena tog zakona. I zatim, e, dakle, što se tiče povrata u treće zemlje, povrata e, državljana u tranzitnu zemlju, zemlju koja nije njihova zemlja porijekla, to znači da ako u toj zemlji nemaju pristup e, traženju azila, postoji rizik da će ih se odaslati e, e, u njihovu zemlju porijekla, na primjer iz Rusije u, Čečeniju, zatim iz Čečenije u Ukrajinu, iz Ukrajine ponovno u Rusiju. Sličan je slučaj i sa Srbiju koja e, šalje osobe u Crnu Goru ili Grčku. Dakle, kao što je Jean-Pierre Casarino spomenuo, mi se slažemo da bi Europska unija uvijek kao prvi uvjet trebala e, imati poštivanje ljudskih prava na umu kada razmišlja s kim će pregovarati o sporazumima o readmisiji i mislimo da bi trebalo isto tako ustanoviti jedan mehanizam suspenzije gdje bismo mogli privremeno ukinuti sporazum o readmisiji ako vidimo da se krše prava osoba koje su odaslano u, te zemlju, dakle, tu zemlju. Dakle, postoji niz izvješća vezanih uz e, to pitanje, no vjerojatno ima i više slučajeva nego što su evidentirani, jer je slab nadzor i prije svega slučajevi nisu prijavljeni. Što se tiče nadzora, tome smo već dosta čuli, neću ništa dodati, nego samo ću e, reći da vas pozivamo na potpuni nadzor. Imamo veliku potrebnu za transparentnošću tog e, postupka i stvarno se nadamo da će ovaj pilot projekt koji će, koji će poduzeti Međunarodna organizacija za migraciju biti financiran na transparentan način, da će uključivati i udruge civilnog društva i da to neće biti samo još jedan pilot projekt, već da će to stvarno biti biti e, učinkovitiji, bolji i sistematičniji e, način e, kontrole. Kao zaključak mogu reći da izvješća vezano uz ljudskih prava koja postoje treba uzeti u razmatranje u trenutku kada države, članice Europske unije pregovaraju ili revidiraju sporazume o readmisiji. U evaluaciji Europske komisije iz 2011. godine poslao niz dobrih prijedloga, no zatim u zaključcima vijeća je zapravo uzeto vrlo mali e, broj tih preporuka u obzir. Postoji ta potreba za transparentnošću koja je vrlo važna u tom smislu jer moramo znati što će se dogoditi s tim preporukama što će se dogoditi iduće. Kao što kažem, povrat može dovesti do nepopravljive štete na život osobe koje e, su u tom postupku i te osobe se nikad ne treba odaslati tamo gdje je njihov život e, ugrožen ili gdje je njihova sloboda ugrožena. Odgovornost država članica ne prestaje na njihovim granicama. To je isto tako jedna od uloge Europskog parlamenta koji treba E, koje treba podsjetiti države članice na to i na to da im je potrebno učinkovit mehanizam nadzora. Hvala, gospođo Supios David. Sada ćemo imati prvu razmjenu mišljenja. Koliko svačam, predstavnik iz Ureda Europske službe za vanjsko djelovanje nije uspio doći na naš sastanak, no imamo predstavnike Europske komisije iz opće uprave HOM. Gospođa Nils Coleman. Gospodin Nils Coleman. Gospođa Nils Coleman je doma. Dopustite mi da kažem nešto, hvala vam na ovoj prilici. Moje ime je Nils Coleman, ja radim u općoj upravi HOM gdje, smo, uh, gdje sam dio tima od dvije osobe što se tiče provedbe i kontrole uh, sporazuma o readmisiji Europske unije sa drugim zemljama. Vrlo mi je drago što sam ovdje s vama Naravno, komisija bi vam rado održala jedno predavanje i e, dala vam dodatne detalje o ovim politikama, e, prije svega što se tiče rasprave koje se vodi unutar Europskog parlamenta o sporazumu o readmisiji s Pakistanom, no u ovom obliku ću vam pružiti jedan kratak sažetak. Komisija svača veoma ozbiljno potencijalni učinak politika Europske unije o readmisiji što se tiče ljudskih prava. To ćete također e, imati prilike vidjeti u mnogim detaljima u dokumentu o evaluaciji iz 2011. godine koje je komisija objavila. Imali smo i priopćenje e, Europske komisije gdje smo iznijeli niz preporuka. Pravni okvir za readmisiju i za poštivanje ljudskih prava je veoma jasan. Važno je naglasiti da sporazumi o readmisiji nipošto ne isključuju ugovorne strane e, od toga da poštuju i svoje unutarnje propise, baš suprotno, e, ti sporazumi podsjećaju zemlje na njihove međunarodne e, obveze iz, na primjer, Ženevske konvencije ili iz Europske konvencije o ljudskim pravima sporazumi o readmisiji ne mogu biti potpisani, ne mogu se odnositi na bilo koga tko je izložen riziku non-refulmana, bilo koga e, čije, čija prava su ugrožena i e, pravna stečevina koja se tiče azila, e, direktive vezane uz to se odnose u potpunosti na osobe koje se tiču readmisije kao posljedica sporazuma o readmisiji. Europska komisija naravno priznaje da može postojati razlika između pravnog okvira i prakse, to je provedbe na drugoj strani. I zbog toga smo u dokumentu evaluaciji iz 2011. godine iznijeli niz preporuka s kojim bismo uveli dodatne zaštitne mjere. Neki od tih eh, dodatnih zaštitnih mjera vidjet ćete da se nalaze u e, najnovijim sporazumima o admisiji koje smo e, ispregovarali. Odbor Libe je nedavno pozitivno glasovao i dao je svoju suglasnost e, što se tiče sporazuma o admisiji s Armenijom. 9.10. će se održati glasovanje s tim u vezi. To je prvi sporazum o admisiji koji ima nove propise koji su tiču ovoga. Postoji jedan dodatan članak koji osigurava poštivanje e, koji se tiče ugovorne stranke za, svih, za sva ljudska prava tijekom postupka redmisije, prije svega što se tiče zemlje koja prihvaća osobe nakon što je sporazum potpisan. Isto tako imamo propis vezan uz dobrovoljni povrat, a isto tako imamo uvođenje jednog novog elementa u sporazum od redmisije, a to je mogućnost da se privremeno ukine sporazum u određenim slučajevima kada se za to pokaže potreba. Osim toga, Europska komisija nadzire e, sam postupak monitoringa u okviru naših ovlasti. Mi imamo veliko, veliko poznanje da ćemo uskoro krenuti s takvim projektima i provest ih u Ukrajini i Pakistanu, kao što je spomenuto, e, trajat će tri godine i naša je namjera da to bude transparentan projekt koji će uključivati udruge civilnog društva, E, organizaciju za migraciju i tako dalje. Nakon tri godine će komisija naravno izvesti iz toga odgovarajuće zaključke što se tiče e, operabilnosti i e, zapravo sposobnosti da se prati ovaj nadzor na većem u većem opsegu. To je naravno nešto što će se odvijati dodatno uz nadzor koji vrše zajednički odbori zajedničko u readmisiji. Još samo nešto kratko o građanima trećih zemalja, dakle građanima koji nisu, niti, e, koji nisu građani niti jedno od ugovornih strana. To je tema koja je izazivala veliku zabrinutost već e, dug niz godina što se tiče readmisije i tu treba naznačiti da se u praksi pokazuje da e, se ta obveza koristi vrlo, u vrlo rijetkim slučajevima jako se rijetko događa da se osobe ne vraćaju u svoje zemlje porijekla. Postoji ta mogućnost u okviru ubrzanog postupka i tu imamo neke brojke, ali te brojke su vrlo male. Također e, moram reći da statistike koje komisija ima nisu e, potpune, to treba još poboljšati i komisija je tu iznala već niz prijedloga te se nadamo da će se to moći poboljšati u dogledno vrijeme jer nam je potrebna potpunija slika prije svega što se tiče remisije, općenito, ali prije svega dakle što se tiče građana iz trećih zemalja trebaju nam e, bolji podaci kako što se tiče količine tako i kakvoće od onih koje imamo trenutno danas. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala vam na vašem doprinosu. Sada možemo voditi danu raspravu. Zastupnici, e, naravno, mogu sudjelovati. Gospođa Lohbiler će nam održati zaključne primjedbe. Imate li sada neke, neka pitanja? Možete ih postaviti. Hvala. Mi u odboru za pododboru za ljudska prava nemamo ovo pitanje vrlo često na dnevnom redu, nemam ovdje stručnjake, tako da imam neka pitanja. Kao prvo ja isto sa žaljenjem promatram da nitko nije ovdje prisutan iz Europske službe za vanjsko djelovanje, jer smo ih pravodobno pozvali, kao što je profesor Kasarino rekao, to bi predstavilo jednu dodanu vrijednost kada bi se Europska služba za vanjsko djelovanje osjećala na ovo pitanje, e, posebice što se tiče Sjeverne Afrike. Imam neka pitanja upućena vama, nadam se da su moja pitanja primjerena. Budući da nisam stručnjak o ovom području. Rekli ste da postoji zajednički odbori u radmisiji koji se bave tehničkim pitanjima. A sada sam od vas čula i od e, svih govornika da postoji potreba da se učini više što se tiče nezavisnog nadzora. Dakle, kako vi to prosuđujete? Kako bi trebao izgledati taj nadzor u okviru zajedničkih odbora za admisiju? Mislite li da to već radi na dobar način ili bi trebalo biti nezavisnije? Ne želim imati neke predrasude, no e, mislim da nas je povijest naučila da samo kada smo imali jasnu dokumentaciju nezavisnih e, udruga civilnog društva, onome što se dogodilo nekim osobama kada su bili u postupku admisije, da je samo u tim slučajevima europski sustav reagirao. Sjećam se nedavnog slučaja e, protiv e, Italije pred Europskim sudom za ljudska prava gdje su osobe e, poslane u Libiju pod Gaddafijevim režimom gdje su bili izvrnuti mučenju i samo se uz pomoć udruga civilnog društva, uz njihovu hrabrost su se obratili Europskom sudu ljudska prava te su dobili i pozitivne odluke za njihove slučajeve. To čujemo i iz opće uprave HOM da sada postoje dodatne zaštitne mjere kojim bi se ovaj pravni okvir učinio praktičnim, no bilo bi dobro kada bismo od vas mogli čuti što vi mislite o tome kako možemo poboljšati nadzor. A zatim ste rekli da Srbija nije sigurna zemlja. Dakle, naše izaslanstvo pod prava odlazi u Srbiju i raspravlja o svim pitanjima vezanih, vezanim uz ljudska prava, pa bismo možda trebali vidjeti i kako riješiti ovo pitanje. Pitanje vezanih uz postupak azila, uz pravo azilu, kako dakle se tu napreduje ili možda se dakle ne napreduje. Rekli ste da su kriteriji za readmisiju e, takvi da zahtijevaju reviziju. Sam li to dobro shvatila? Da, možemo reći da bi ih trebalo ažurirati. 2002. godine su definirane. A sada, nakon Lisabonskog ugovora, bilo bi ih potrebno promijeniti. I sada pitanje je upućeno gospođi Šram i također što se tiče nadzora. Govorili ste o pilot projektu kojeg namjeravate provesti. Imate li već neke slučajeve gdje su se osobe obratile sudu zato što su bili izloženi kršenju ljudskih prava nakon što su vraćeni u teču zemlju ili svoju zemlju porijekla. Možda samo da prikupite, da odgovorite na ta pitanja, vidim da će možda kolega imati neka dodatna. E, što se tiče e, Europskog vijeća EKRE, e, vi ste zatražili bolje zaštitne mjere unutar sporazuma o readmisiji i rekli ste da bismo trebali imati dobre procedure i dobre sustave za traženje azila u onim zemljama s kojima pregovaramo. A također ste, ste se osvrnuli i na mehanizme nadzora. Imate li neke dodatne kriterije na primjer, u kojim slučajevima bi trebalo doći do ukidanju sporazuma o readmisiji? Jer sad čujem iz opće uprave HOM da je to mogućnost, no u kojim slučajevima bi se to poduzimalo, kakvi su to uvjeti koji su nam potrebni u zemlji da bismo privremeno ukinuli sporazum. Mislim da je to sve od mene. Hvala. Hvala. E, predlažem da sa drugim krugom odgovora na pitanja, reakcija, napomena i tako dalje na ovo što smo sada čuli od gospođe Loh Biller, predlažem da damo i gospođi Romero Lopez. Ona je također željela iznijeti neke komentare. Ako još netko želi uzeti riječ, molimo vas recite nam, podignite ruku kako bismo mogli prikupiti sva pitanja, a zatim ćemo krenuti sa odgovorima. Gospođa Romer Bez izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih prvenstveno željela zahvaliti govornicima na svim informacijama koje su nam dali o europskim sporazumima o readmisiji. Također bih željela postaviti pitanje komisiji. Biste li nam mogli dati podrobnije informacije o okolnostima u kojima se primjenjuje direktiva o povratku. Naime, ta direktiva je možda različito prenesena u zakonodavstvo različitih država članica. Primjerice, razdoblje zadržavanja i uvjeti se razlikuju od, od jedne države članice do druge. Studija komisije iz 2011. godine pokazuje da bismo zaista trebali ponovno promisliti o određenim aspektima ovih sporazuma o readmisiji i o načinu na koji se primjenjuje spomenuta direktiva. Jer zaista ne bismo smjeli imati tako velike razlike u državama članicama u njezinoj provedbi. Također bih željela postaviti komisiji sljedeće pitanje. Zašto postoje tako velike razlike u tome koliko se vremena provodi u centrima za prihvat? E, na primjer, e, u slučaju tražitelja azila. I zašto nemamo nekakav konkretan pravni instrument koji bi nam omogućio da spriječimo um, eklatantna kršenja ljudskih prava koja su prisutna u nekim državama članicama. Možemo naravno dići glas protiv takve situacije i pobrinuti se da ljudi koji nisu počinili nikakvo kazneno djelo se ne tretiraju na takav način. Gospodin Kukan. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih želio postaviti jedno amatersko, laičko pitanje e, govornicima. E, gospođa predsjednica ga mislim već postavila, ali svejedno želio bih to ponoviti. Zaista me intrigira e, da ste rekli svi troje da Srbija nije sigurna zemlja. Zaista. Možete li, molim vas, na vrlo konkretan način objasniti zašto je tome tako? Jer ako se ne varam, prije dvije, tri godine zemlje Zapadnog Balkana dobile su bezvizni režim za pristup zemljama u šengenskom području. Ako je tome tako, mislim da Srbi nemaju pravo na politički azil. Možete li mi molim vas to pojasniti? Dobro, ako nemamo daljnjih pitanja, e, možda bi gospodin Kolman volio odgovoriti na pitanje gospođe Romer Gomez. Budući da nisam stručnjak u tome, evo vrlo rado ću dati riječ svojem kolegi Hermanu. Dobar dan svima. Iz pitanja koje ste postavili zaključio sam da se pitate zašto pravila i postupci vezani uz povrat nisu u potpunosti usklađeni i nisu posve jednaki u svakoj državi članici. Međutim, upravo to je postojeći propis koji je na snazi vezan uz direktivu o povratu što se tiče pitanja zadržavanja u centrima za prihvat, imamo vrlo jasna pravila i e, propise, međutim postoji određena, određeni manevarski prostor za djelovanje. Imali smo naporne pregovore, postoje određene sigurnosne klauzule i države članice moraju prihvatiti da je e, zadržavanje zapravo e, posljednja mjera koja se primjenjuje kada su ostale iscrpljene. nismo još uvijek u potpunosti uskladili e, razdoblja zadržavanja. To možda nije zadovoljavajuće za sve, ali ono što smo postigli tom direktivom jest već dobar korak u pravome smjeru. Procjena prijenosa direktive u zakonodavstvo država članica trenutačno je u tijeku. A i kao čuvari ugovora zaista se podrobno bavimo pojedinostima prijenosa. Ako postoje opravdani razlozi za postavljanje neugodnih pitanja, bit ćemo svakako to spremni učiniti. Vratimo se natrag našim govornicima, budući da je naš kolega Locke-Miller postavio određena pitanja. Mislim da je bi bilo dobro da krenemo istim redoslijedom kao prije. Profesore Kasarino, izvolite. Ili možda gospođa sram Gospođa Šram, hvala lijepa. Ja ću pokušati odgovoriti na dva eh, od pitanja koje ste postavili, gospođo eh, Lohbiler. Prvo pitanje je bilo što bi još zajednički odbori za readmisiju mogli raditi i zašto je sustav praćenja više stručne naravi, a nije toliko usmjeren na zaštitu ljudskih prava. E, ti su odbori više multilateralni ili bilateralne naravi između Europske unije i treće zemlje. Kao takvi ne mogu biti neovisni budući da se radi o dvijema stranama koje zapravo procjenjuju koliko dobro napreduju i zapravo je potrebno da civilno društvo bude to e, koje će e, dopuniti onaj dio koji, koji nedostaje. Mora postojati netko e, tko će se baviti pitanjem onoga što se događa nakon što odluke stupe na snagu. Vaše drugo pitanje je imamo li primjere praćenja koje je organizirano i postoje li problemi sa zaštitom ljudskih prava koji su pronađeni. Radim u Ukrajini u suradnji s našim e, partnerima razvili smo jedan mehanizam koji nazivamo promatračkim mehanizmom i e, zapravo e, se bavimo praćenjem pristupa uslugama e, migranata koji su u centrima za prihvat traži, za tražitelje azila. Imali smo prilike vidjeti da su neki ljudi tvrdili da su se pokušali prijaviti za azil u državama članicama Europske unije, ali nisu E, uspjeli. E, Ukrajina je tada postavila pitanje ako im to nisu dozvolile zemlje, e, odnosno države članice Europske unije, zašto bi im to oni dozvolili? Još jedna stvar koja možda nije nužno uvijek povezana samo s pravom azilanata, a to je pravo na pristup pravnoj pomoći, pravo na prevoditelja i slično, također je pitanje kojim smo se bavili. E, kroz konstruktivni dijalog i pružanje informacija mnogo smo toga postigli. Tako da sada nevladine udruge imaju pristup centrima za prihvat, imaju pravo e, nuditi pravnu pomoć i odvjetničke usluge. Ne znam je li to odgovor na vaše pitanje, ali evo toliko sam željela reći. Evo, ako dozvolite, ja ću odmah odgovoriti na sva pitanja koja su mi postavljena. Što se tiče zajedničkog odbora za readmisiju, svaki europski ugovor o readmisiji ima svoj odbor koji se bavi tim posebnim ugovorom i čiji su članovi dionici iz treće zemlje, dakle zemlje koja je potpisnica Europskog ugovora o readmisiji. Naravno, u tom odboru su i predstavnici Europske komisije te predstavnici država članica Europske unije koje su uključene u bilateralnu suradnju. Ono što treba imati na umu je sljedeće. Ne surađuju sve države članice s trećim zemljama na bilateralnoj razini, dakle s trećim zemljama koje su potpisale sporazum o readmisiji, a temeljem provedbenog protokola. To nije sine qua non uvjet, možda je to malo provokativno, ali želim reći da tako dugo dok je suradnja kompatibilna sa sporazumom o readmisiji e, možete ga provoditi i bez provedbenog protokola. Međutim, to kod nekih država članica nije slučaj. Kod određenih država članica je pak sve vrlo jasno do određene razine, ali to nije uvijek tako i to je jedno od pitanja kojem treba riješiti, kojim se treba baviti kad se radi o europskim sporazumima o readmisiji. Također želim reći da u ovom kontekstu nakon stupanja na snagu ugovora iz Lisabona, Europski parlament e, je također u poziciji moći u odnosu na vijeće u redovnom zakonodavnom postupku i prema mojem mišljenju ima ključnu ulogu u recimo čak i monitoringu vezano uz zajednički odbor za readmisiju. To je čak nešto što sam napisao u izvješću e, koje sam pripremio. Iako se to može činiti provokativnim, to sam spomenuo i u, u izvješću iz 2010. godine. Zbog toga mislim da bi kriteriji koji se koriste da bi se izdvojile treće zemlje s kojima bi trebalo ili s kojima bi se moglo potpisati sporazume o readmisiji, a, treba ih revidirati i Europski parlament u tome također e, treba sudjelovati. Mislim da sam time odgovorio na vaše pitanje. A sad što se tiče pitanja Srbije. Ne, Srbija nije sigurna treća zemlja ako govorimo o izvješću koje je e, pripremio UNHCR prošle godine, 2012. godine. Mislim da procjene i evaluacije koje priprema UNHCR zaista jesu ozbiljne i omogućuju donositeljima političkih odluka da donose solidne odluke temeljem tih izvješća. U jednoj od direktiva Europske unije u direktivi iz 2005. godine o postupku za dodjeljivanje ili ukidanje statusa izbjeglice u članku 27. stoji definicija pojma sigurna treća zemlja. Ako želite, ja vam taj dokument mogu i poslati da vam bude jasno koji su to kriteriji kojima se definira treća zemlja, sigurna treća zemlja, tako da to bude jasno. Dobro, David. Gospođa Supius David. Prvo pitanje bila je suspenzivna klauzula. Ako već imate ne samo sigurnosnu klauzulu da treba poštovati ljudska prava u kojoj su navedeni svi sporazumi koje netko treba ispoštovati, to je već korak u pravom smjeru. Sada smo čuli da u Ukrajini ili u Srbiji ili u Pakistanu ili Turskoj to nije nešto što se zaista poštuje na terenu, onda bi suspenzivna klauzula zapravo onda bi se ta suspenzivna klauzula zapravo aktivirala ako se prekrše ljudska prava. Jer bi to bilo kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima ako se s osobama loše postupa, ako su uvjeti u državi toliko loši da osoba može biti žrtvom lošeg e, postupanja. E, možemo, na primjer, vidjeti u predmetu SMS protiv Grčke e, što zapravo znači loše postupanje u određenom predmetu. Ako su prijavljeni takvi slučajevi, onda sporazum definitivno treba suspendirati. Ako zemlja ne poštuje prava državljana trećih zemalja, s tom e, zemljom, odnosno na građane te zemlje, ne bi se trebao primjenjivati sporazum o readmisiji. A što se tiče e, sigurne treće zemlje, e, Radi se o pravnom pojmu, ali ne, Srbija nije sigurna zemlja za tražitelje azila, ona je možda sigurna zemlja za vlastite državljane, ali za azilante nije. Srbi se prijavljuju za azil zato što im treba zaštite, zato što ih se e, progoni u njihovoj zemlji i želim samo podsjetiti Želim samo reći da u prvoj direktivi o postupku u slučaju azila postoji popis sigurnih trećih zemalja. Ja moram priznati da se ja nisam uvijek u potpunosti slagala, a to nije ni slučaj s državama članica, u tome što su sigurne treće zemlje. Definicije su vrlo jasne. Srbija se ne smatra nužno sigurnom zemljom. Vrlo često se događa da je zapravo to stvari osobne procjene, ali stvari su takve kakve jesu. Što se Srbije tiče, nedavno smo objavili izvješće pod naslovom Asylum Database u kojem se nalaze i e, iskustva azilanata. Tu je i priča e, Afganistanke koja je sada u Mađarskoj, koja je poslana u Srbiju usred zime. Jednostavno ju se ostavila u snijegu E, prilično je mlada, uspjela se vratiti u Mađarsku i podnijeti svoj zahtjev za azil i dobiti status e, tražiteljice azila. U Srbiji ona ne bi mogla podnijeti zahtjev za azil i ne bi uživala zaštitu. Hvala. Hvala, ne vidim da se itko drugi javlja za riječ, bilo da je riječ o zastupnicima ili predstavnicima udruga, ako nema zahtjeva za riječ, onda mislim da smo došli do zaključnog dijela ovog sastanka. Zahvaljujem svima koji su uzeli riječ, zahvaljujem našim panelistima. I tu je su predsjedateljica gospođa Lohpiler koju ću sada dati riječ. Hvala, ja bih zaključno htjela pročitati jedan citat Mislim da je dobro da smo imali ovu raspravu zajedno. Što se tiče pododbora za ljudska prava, bilo nam je vrlo zanimljivo čuti od Međunarodne organizacije za migracije i rado ćemo čuti od vas kako će se odvijati pilot projekt. No, mislim da treba također e, pročitati i ocjenu e, provedbe program, štokholmskog programa na polovici provedbenog razdoblja. I što se tiče zajedničkih odbora za readmisiju koje je spomenuo i gospodin Kasarino, dakle poziva se komisija da omogući ne samo parlamentu nego i nevladinim udrugama, međunarodnim organizacijama i zastupnicima Europskog parlamenta da sudjeluju u zajedničkim odborima za readmisiju te se potiče komisija da omogući pristup dokumentaciji e, tih odbora Europskom parlamentu. Nadamo se da će odbor Libe i naravno naš pododbor, ali i većina zastupnika iz klubova zastupnika e, se složiti s ovom preporukom i to bi svakako doprinjelo e, da se poboljša rad zajedničkih odbora za readmisiju. Kao što smo čuli na ovom sastanku, kada je riječ o politikama e, gdje se ljude šalje natrag u njihovu zemlju, vrlo je teško pridobiti zastupnike da idu u izmjene politike. Dakle, za to to se događa tek nakon određenih skandala i afera. Prema tome, nažalost, mi nemamo e, politiku za izbjeglice koja se temelji na ljudskim, na zaštiti ljudskih prava, barem ne u dovoljnoj mjeri. Hvala vam još jedanput i zahvaljujem na ovom zajedničkom sastanku. E, da, slažem se s vama i za nas je to bila prava povlastica i zahvaljujem svima do sljedećeg sastanka. Što se tiče kolega iz pododbora za ljudska prava, sutra se sastajemo u drugoj dvorani, krećemo e, sa javnom raspravom o Iranu, ASP G3. Hvala.

Okay.